socijalista viška. Moramo ubiti jednog socijalista. Hvala, hvala, zatvaram glasanje. Usvojeno. Sljedeće. E, prigovor e, sukladno točki 106. Odobrenje GM kukuroza NK603 T25. Iz, izvjestitelje Bud Stajs. Moramo glasati o točki 13 i 14 zajedno. To je i e, odobrenje istog kukuruza. E, Silvi Godin je izvjestiteljica. Čemo imati rezoluciju ako se prvi ne usvoji. E, nacrt rezolucije e, koji je podastrla Silvi Godin. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje odbija se. A sada glasamo e, na, na crtva Basaj Gilem Balaš i Daniel Revi. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sada da idemo na točku 15. Transparentnost, odgovornost, integrit u e, institucijama Evropske unije. Izvjestiteljica Nessa Childers. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis dva za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16. Amandman šest, oprostite. Amandman šest za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržan, suzdržani usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19, amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21 e, e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani usvaja se amandman 24 e, e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Odvija se. Amandman 47 eh, eh, eh, sa usmen, usmenim amandmanom EKR. Nema prigovora na usmeni amandman? Nema. Nema prigovora. Glasamo 47 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo amandman 65 za, protiv, suzdržani usvajan. 49 za, protiv, suzdržani usvaja se. 49 za, protiv, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 62 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada kompromis četiri. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54, odvojeno glasovanje, dva dijela, za, protiv, suzdržani, usvaja se za, protiv, suzdržani, da provjerimo. Drugi dio amandmana broj 54. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada amandman 55. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Da provjerimo drugi dio amandmana 55. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 64. Tri dijela. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio. Za, protiv, suzdržani, ne prihvaća se. 67. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasovanje o prijedlogu mišljenja uz amandmane glasujemo elektronskim putem. Jesu li svi glasali? Dobro, zatvoram glasanje. Svi smo glasali za.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 Can I ask to all uh, the members and other people who are not in Molim sve zastupnike koji nisu zainteresirani za sljedeću točku da napuste prostoriju. Hvala. I ask another time to all the people who are not interested in the next point to left the room. The next point it is item 16. 16. točka dnevnog reda slijedi o europskom semestru za usklađivanje ekonomskih politika vezano uz godišnji pregled rasta za 2016. godinu. Dajem riječ izvjestitelju Andreja Kovaček, izvolite. Puno vam hvala gospodine predsjedniče i dragi kolege i kolegice. Kratko ću vam objasniti glavne dijelove ovog prijedloga mišljenja. Kao što znate, godišnja anketa rasta vezana je uz novi ciklus ekonomske i proračunske koordinacije za sljedeću godinu. Objavljen je prošle e, prije nekoliko dana. Dakle, trebamo pratiti i osnaživati e, rast te napredak prema ciljevima za 2020. godinu. Do sada je rast bio prilično ograničen. Zbog toga je bitno da se sada posvetimo ispunjenju svojih ambicija. Europa mora svojim građanima pokazati da ima čvrstu strategiju, da će ubrzati oporavak, ali ne samo to, već se vratiti na stari put dugoročnog i održivog razvoja. Strategija do 2020. godine još uvijek je relevantna i još uvijek služi kao prikladan okvir za promicanje poslova, radnih mjesta i rasta. Na temelju Lisabonske strategije i strategije do 2020. godine sada možemo reći da je potreban veći trud. Dakle, Rast nam se polako vraća, a jednako tako stvaraju se uvjeti na temelju kojih još jednom možemo naglasak staviti na dugoročnu viziju razvoja Europe. Mislim da je revizija strategije do 2020. godine važna i da ju treba bolje integrirati u proces europskog semestra kako bismo na bolji način mogli pratiti neobvezujuće ciljeve i strategije do 2020. godine te osigurati njezinu bolju provedbu. Zdravlje i okoliš moraju imati snažnu ulogu u cijelom e, procesu europskog semestra, zato što održavaju održiv proces rasta i investicija. Podržavam novi pristup komisije da se naglasak stavi na ključne prioritete. Ipak trebamo imati u vidu da je ekologizacija kao i učinkovitost socijalnog i zdravstvenog sustava nešto što će povoljno utjecati na naš e, ekonomski sustav i jednako tako poboljšati zdravlje i dobrobit svih europskih građana. Europski je semestar glavni alat putem kojih ćemo dovesti do strukturnih reformi. Okoliš i zdravlje kao aspekti moraju imati svoju važnu ulogu jer doprinose ostvarenju ciljeva strategije 2020 te stvaraju radna mjesta. Statistika nam jasno pokazuje da čak i tijekom recesije e, ipak je došlo do povećanja zapošljavanja u tim sektorima. Vezano uz racionalizaciju europskog semestra možemo reći da okoliš i zdravlje u posebnim preporukama po zemljama sve su manje i manje izraženi. U 41. posebnoj preporuci po zemljama iz 2014. godine do 14 preporuka u 2015. godini. Ipak jasno je da tomu nije tako zbog napretka ostvarenog u političkim područjima vezanim uz zdravlje i okoliš. Dakle, ove preporuke su obično bile loše jer su bile preopćenite ili su naglasak stavile samo na doprinos okolišu i zdravlju, e, odnosno fiskalnoj održivosti. Pozdravljam želju komisije da se krene sa raspravom o boljim mjerilima vezanim uz ekonomske i društvene indikatore. Na taj način bismo mogli povećati osjećaj vlasništva, ali isto tako i trud različitih zemalja da smanje svoje izdatke te u red dovedu svoje proračune ostvarujući dugoročne ciljeve razvoja. Ti indikatori moraju biti čvrst temelj i između ostalog moraju doprinijeti ostvarenju ciljeva vezanih uz program djelovanja za održiv rast do 2030. godine uz trenutne zakonodavne inicijative poput one vezane uz paket e, kružnog gospodarstva. A sada još nekoliko riječi o tome zašto mislim da bismo na pitanje zdravlja trebali staviti veći naglasak u europskom semestru. Svi mi znamo da Europa ima ograničenu kompetenciju, međutim ono što vidimo u stvarnom životu je da nam je i u tom sektoru potrebna bolja suradnja kako bismo doprinijeli e, agendi za e, radna mjesta i rast moramo raditi i na sektoru zdravstva kako bismo poboljšali učinkovitost i konvergenciju vezanu uz to područje. Evo, tu bih sada stao i dao riječ izvjestitelju u sjeni koji je bio također zadužen za ovaj spis. Želio bih se svima koordinirati daljnje kornjake i hvala vam na pažnji. Hvala vama. A sada izvjestitelj u sjeni. Gospodin Zorino. do hlator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 E, mi želimo e, užu suradnju, e, moramo dijeliti saznanja informacije. To treba uključiti socijalne aspekte i aspekte okoliša. Bilo bi vrlo važno, a to važi za sve dokumente europskog semestra, da imamo konkretne predloge. Na primjer, za štednju energije, E, da se to uključi u dokumente. Na, na, e, u izvješću e, se izvjestitelj koncentrirao na najvažnije aspekte. Ciljevi Europa 2020. održiv rast, i e, uzimanje u obzir zdravstvenih faktora, ali moramo ići i dalje. Čini mi se to malo preograničenim. E, moramo uzeti u obzir e, COP21, izbjeglice i tako dalje. Tu imamo, možemo stvoriti važne poticaje za kojima se mora baviti Evropska unija Europa u 21. stoljeću e, treba ozelenjavanje gospodarstva i za taj e, e, kompromis trebamo široke teme, sveobuhvatne teme. Uzimanje okoliša i socijalnih aspektaka ne govori protiv stvaranja radnih mjesta, već govori za stvaranje radna mjesta. U ovim dokumentima Europske komisije mora se otvoriti i perspektiva e, za razdoblje nakon 2020. Mm, e, mnogi aspekti već idu dalje. E, ovakva razmatranja treba ovdje uzeti u obzir. Važno je da to uključimo u naš izvještaj. Ali naravno ne smijemo zaboraviti najvažniji aspekt, to jest e, zadaću drugog europskog semestra. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Farija ima riječ nakon ovoga. E, em lugar, também o relator, o e, Čestitam gospodinu Kovačevu na ovom izvješću vrlo je dobro odradio posao. E, tekst ovako kako stoji je sveobuhvatan e, e, i odgovara mojim očekivanjima. Smatram ako ako kad bismo manje pažnje pokazivali za ozele, ozelenjavanje europskog gospodarstva, onda bismo bili i manje konkurentni. To treba jasno pokazati. E, potrebna nam je analiza i moramo tome stajati na raspolaganju. Moramo analizirati strateške instrumente E, kakve sinergije možemo stvoriti na nacionalnoj razini. E, e, mislim da bi to imalo vrlo dobre posljedice, naročito ako se držemo ciljeva održivog rasta. Moramo učinkovitije raditi i više se umrežavati, kao što je to kolega i iznio. E, trebamo i učinkovitije proizvodne procese, e, trebamo korisnije koristiti naše oskudne resurse, e, trebamo stvarati radna mjesta, to je jasno. Ova analiza rasta nas postavlja pred strukturne probleme koje treba riješiti. Moramo popraviti obrazovni sustav, stručno obrazovanje je naročito nedostatno. E, e, nedostaju nam na primjer inženjeri. Moramo pažljivije slijediti potrebe gospodarstva, industrije. Sve učilišta moraju e, uže surađivati sa ustanovama stručnog obrazovanja. Moramo modernizirati zdravstvene sustave, tu se u potpunosti slažem s izvjestiteljem. Moramo također ukazati na to da, da je to izvor radnih mjesta i da je to jedan od najcjenjenijih izvora blagostanja e, za naše sugrađane. Naime, oni to smatraju vrlo dobrim izvorom blagostanja. Kao što je već rekao izvjestitelj, nije dovoljno da uvijek samo govorimo i e, razmišljamo o ulaganjima moramo uzeti u obzir i socijalne i zdravstvene aspekte jer i oni e, doprinose održivom razvoju moramo go, razmišljati o poreznim olakšicama za inovacije naročito inovacijama za ozelenjavanja i moramo podupirati one gospodarske grane koje su inovativne Socijalni indikatori trebaju biti u središtu naše pažnje. E, postoja, e, postoji opasnost socijalne isključenosti i osiromašenja društva. Stoga treba socijalne aspekte više uzimati u obzir. E, trebamo i jaču konvergenciju na nivou Evropske unije podupirem e, sve ono što je već rekao kolega prije mene. Hvala lijepa. Gospodin Šlek ima riječ. E, Izvjestelju Kovačevu na nacrtu mišljenja. Unatoč činjenici kako se svake godine vraćamo temi europskog semestra i njegove evaluaciji, konkretni rezultati nisu jasno vidljivi. Stoga se nadam kako ćemo dodatno osnažiti europski put kao državnom razvoju te podaknuti produktivnost i rast. Naglasio bih nekoliko pozitivnih elemenata koji su istaknuti u mišljenju. Pozdravljam prepoznavanje važnosti paketa o kružnoj ekonomiji te potrebu za reformom zakonodavstva u upravljanju otpadom, pogotovo imajući na umu kako će spomenuti paket biti obavljen sutra od strane komisije. Također snažno se zalažem za smanjenje energetske ovisnosti, te mi je drago vidjeti kako se izvješće slaže s tim stavom s ciljem postavljanja dugoročnog rasta koji će ojačati kompetitivnost Unije. Smatram kako moramo osnažiti ulogu civilnog društva kako bismo osigurali učinkovitost procesa europskog semestra. Što se tiče same evaluacije europskog semestra, potrebno je uključiti procjenu klimatskih, okolišnih i socijalnih učinaka preporuka po državama članicama, kao i planove gospodarskih i strukturnih reformi s ciljem postizanja učinkovitije koordinacije između različitih politika. Također koristim priliku naglasiti kako Envi odbor mora imati snažniji glas u području utjecaja europskog semestra na sektor zdravlja i zdravstvenih sustava. Istaknuo bih kako se investiranja u zdravstveni sektor ne spominju u godišnjem pregledu rasta za 2016. godinu kao poticaj usmjeren prema smanjenju društvenih nejednakosti i nezaposlenosti. Finalno, države članice moraju se dodatno zalagati i poboljšati pristup obrazovanju svojim građankama i građanima Kvalitetnim održivim obrazovanjem te pametnom specijalizacijom nećemo samo smanjiti nezaposlenost, već stvoriti nova zelena radna mjesta koja će poticati gospodarski rast. Europski semestar treba biti alat koji će upravo poticati takve javne politike. Hvala. Budem ja sad još još želi uzeti riječ? Želi li još netko uzeti riječ? Evo, dajem riječ gospodinu Jonko Desku u ime komisije. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću samo nešto kratko reći. Zahvaljujem na interesu za temu europskog semestra. Zahvaljujem i izvjestitelju. Pozdravljamo naglasak koji ste stavili na ovu temu. Mi u glavnoj upravi za okoliš povezani smo sa drugim središnjim službama kao što je tajništvo i druge glavne uprave. Zaista je točno da je u proteklih godinu dana naglasak stavljen na pitanja makroekonomske stabilnosti i rasta. Zato postoje opravdani razlozi. Komisija je željela bolju provedbu preporuka i to u kraćem roku. U isto vrijeme, baš kao što sam rekao, blisko surađujemo. Postoje podaci i istraživanja koji potvrđuju da okolišne politike zaista stvaraju nova radna mjesta i potiču rast. Primjerice, imamo e, okolišnu fiskalnu politiku koja može poboljšati stanje na tržištu rada. Mi imamo dostupne podatke i možemo ih proslijediti i kolegama u središnjim službama koje, koji rade na tim pitanjima. Ove godine 2015. smo imali um, preporuke po zemljama, a u 2016. one će naglasak staviti na okoliš. Inače će izvješća o zemljama biti objavljena i dostupna svim državama članicama. Povezali smo se sa državama članicama, a imamo i neke koje su aktivno i izravno uključene u iznalaženje načina na koje ćemo poboljšati rade na okolišu i na europskom semestru. Hvala. Hvala vama. A sada riječ dajem izvjestitelju koji će zaključiti raspravu. Puno vam hvala. Zahvaljujem kolegama i kolegicama što su doprinjeli putem rasprave ovom izvješću. Sve teme koje ste izdvojili zaista su važne. Mi ćemo barem ja mislim tako, zajedno izraditi dobre preporuke i dobro izvješće o energetskoj učinkovitosti, klimatskim promjenama, migratornom valu i tako dalje. Jednako tako, naglasak ćemo staviti na obrazovanje, kako imati više obrazovanja i osposobljavanja vezanog uz okoliš govorit ćemo i o ozelenjivanju radnih mjesta, a komisija će nam nešto reći i o tome kako okolišna politika doprinosi stvaranju radnih mjesta u državama članicama. Ja se zaista veselim čuti podatke o tome po državama članicama. Neki su kolege ovdje istakli i e, to da trebamo biti više prisutni iako e, postoje inicijative nekih zemalja članica da se smanji broj posebnih preporuka po zemljama. No, ne bi trebalo izbjegavati da komisija pruža preporuke na ovom području. Ne može se inzistirati na tome da je to pitanje subsidijarnosti na kojem trebaju raditi same države članice. Ja smatram da trebamo podržavati preporuke po zemljama i da trebamo inzistirati na osnaživanju zdravstvenog aspekta europskog semestra. Još jednom vam svima zahvaljujem. Zaista se veselim e, ugodnoj suradnji sa svim izvjestiteljima. Hvala. Hvala vama. Mislim da sada moramo zaustaviti sastanak na nekoliko trenutaka. Naime, čekamo da nam se pridruži komisija i da krenemo na sljedeću točku dnevnog reda. Samo da vas sada na nešto podsjetim. Rok za amandmane je podne 8. prosinca. Amandmane predajte na engleskom jeziku i to isključivo na engleskom jer imamo teškoća sa vremenskim rokom. Imaćemo izvanredni sastanak u Strasburu koji će se održati 21. siječnja. Glasovanje u odboru Ekon održat će se u veljači, a plenarna će sjednica biti u ožujku. Hvala vam svima još jednom. Pričekat ćemo sada nekoliko trenutka na komisiju, a onda krećemo dalje. Hvala. five o'clock. We can uh, start. Možemo početi. Imamo pitanje koje su komisiji postavili zastupnici u parlamentu. Možemo početi sa ovim dijelom našeg zasjedanja gdje ćemo govoriti o provedbi e, zakonskih propisa zaštiti okoliša. Zahvaljujemo komisiji što je došla ovdje. Počet ćemo e, za, sa provedbom o e, trenutnih propisa i imamo usmeno pitanje i gospođa Marijan Vening iz komisije došla ovdje i počinjemo s prvim odgovorom odmah. Hvala, pozdravljam sve. Što se tiče ovog prvog pitanja, naš odgovor je ovaj. Komisija nije još e, dobila najnovije planove za kvalitetu zraka Velike Britanije, odnosno njihove vlade, koji bi trebali biti u skladu sa direktivom o kvaliteti zraka, no dobili smo najnovije podatke o e, naporima koji se ulažu na tom planu, to su nam dale vlasti Velike Britanije. Do kraja ove godine bismo trebali dobiti konačne podatke dok čekamo e, posljednju e, verziju njihovih planova. Ne možemo potvrditi da smo sigurni da će ti planovi osigurati, odnosno sigurni smo da će ti planovi omogućiti da se e, do kraja ispuni i e, obuhvatit će 38% e, zona gdje je ispuštanje NO2 veće od dopuštenog i imamo sve obuhvatne mjere koje ćemo mi procijeniti u komisiji kada dobijemo te planove nacrt planova za ispunjenje ciljeva do 2020. u svim zonama osim Londona, gdje e, u London, za London imamo krajnji rok od 2025. na nacionalnoj razini. Kamen temeljac e, za plan je ovaj okvir za čiste zone čistog zraka i također e, nastojanje da se elektrificira flota i da se koriste vozila s niskim emisijama. Očekivani učinak tih mjera na koncentraciju onečišćujućih e, elemenata u zraku nije kvantificiran. Komisija će zauzeti stav vezan za te planove koje trebamo dobiti do kraja ove godine tek kada ih dobijemo. U ovom momentu mi smatramo da svi planovi e, koji omogućuju da se do 2025. E, smanje e, ti polutanti, da znači 25 godina nakon usvajanja te direktive, da to i dalje ostaje u okviru onoga što je predviđeno direktivom. Hvala. Hvala. Hoće li gospođa Gite reagirati na to? Mislim da moram ispričati gospodin Denca koji nije ovdje danas, pa ću govoriti umjesto da trebamo imati ažuriranje na jednom mjestu i da onda krajem godine očekujemo neke nove stvari i onda će to dovesti do toga da e, zanemarimo članak 23. E, to bi kršilo uvoru. Evo, s e, time bismo onda riješili pitanje. Thank you very much. Hvala. A sada možemo preći na gospodina Pedičinija. Yes. ask Zamolit ću komisiju da odgovori na pitanje gospodina Guiziba vezano za, par, za dio 2, znači postupak zbog nepoštivanja. To je četvrto pitanje. dakle emisije iz dizel motora i kršenja. Hvala. Kao prvo podsjećam da postoji obveza zemalja članica da postignu ove granične vrijednosti kvalitete zraka, to je navedeno u okvirnoj direktivi o kvaliteti zraka, znači postoji obveza da se postignu rezultati, a ne na koji način će se to postići. Osim ovih zakonskih propisa o emisijama i općenito tih europskih standarda, zemlje članice imaju cijeli niz mjera koje su na raspolaganju kako bi postigli te ciljeve iz e, zakonskih propisa o zaštiti, o kvaliteti zraka, ekonomske instrumente i neke druge instrumente za urbane cjeline i komisija će nastaviti e, svoje napore da se postigne puna provedba zakonskih propisa o kvaliteti zraka. E, u okviru okvirne direktivi se još 2010. E, nameću granice za NO2, a kršenja toga uglavnom je posljedica nepoštivanja u sektoru prometa i i sada se je ispostavilo da vozila ispuštaju više e, tih čestica nego što je prethodno bilo utvrđeno ovim Euro 5 testovima. Komisija je dala prijedlog e, o reviziji e, te direktive, ali provedba tih testova koji će odgovarati realnim uvjetima na cesti će dovesti do toga da vidimo koliko ta vozila zaista ispuštaju tih n 2 i u kojoj mjeri možemo zaista revidirati e, ovu direktivu, odnosno ciljeve koji su njime predviđeni. Gospodin Zip. Gospodine predsjedavajući, moje pitanje se posebno odnosilo na sljedeće izračun e, razine emisija i onečišćenja se zasnivalo na nekim e, zadatim standardima e, onečišćenja u sektoru prometa, uključujući i ona vozila koja idu na dizel, koja ima dizel motore, no ovo što se nedavno dogodilo nam pokazuje da te e, emisije koje su zabilježene u testovima su puno niže od onih što se zaista ispušta e, u prometu, e, posebno NOx. Dakle, oni ispuštaju puno više NOx-a nego što se smatralo mogućim na osnovu onih razina emisija koje su prihvaćene u deklaracijama, odnosno koje su navedene u deklaracijama i testovima za pojedina vozila, odnosno motore. Dakle, kao što sam naglasio, u posebno urbanim područjima razina emisija e, iz vozila na koju otpada važan dio e, emisija zagađenja je puno viša nego što je prije bilo izračunato za zemlje članice. Znači pitanje je e, neće li sada zemlje članice biti obuhvaćene nekakvim ograničenjima ili imati nekakve posebne e, obveze e, da ispune neke dodatne mjere dakle za veću razinu emisija nego što su prvotno bile izračunate. Dakle, ono što mi ovdje imamo je zapravo sekundarna refleksija činjenice da su neki, neke vrste dizel motora koji su instalirani, ugrađeni u vozila, imaju puno više emisije nego što je to deklarirano. Dakle, zato je to zanimljivo. I sa stanovišta programa za e, smanjenje emisija u zemljama članicama. Hvala. Ne znam, gospodine Eckhout ima nešto za reći. Samo jedno pitanje vezano za to, zato što e, svi znamo da se još vodi rasprava i da parlament e, razmatra odluku koja je donesena. Možete li možda u svojoj analizi nam reći koji su ti faktori e, visoke usklađenosti o kojima sada odlučuje vijeće dakle 2,1 i 1,5 kasnije koji nam kažu da za automobile sada mijenjamo standarde sa 80 na 120 dugoročno. Što će po, vašem, po vašoj analizi biti posljedica toga u pojedinim zemljama da je došlo do prekoračenja tih granica za NOx eh, do 2030. jer će to imati ogroman utjecaj na kvalitetu zraka i moram reći da mi eh, fali da čujemo što eh, dio glavna uprava za zaštitu okoliša kaže o tome jer samo čujemo što kažu oni za rast i tako dalje. Dakle, E, zanima me koje je vaše mišljenje o tome, o tim visokim faktorima e, konformnosti, usklađenosti. Da, ima li daljnjih pitanja? E, ako ne, onda dajem riječ komisiji da da odgovor. Da, hvala. Mislim da kao što je rekao povjerenik u svojim izjavama, da bi on htio vidjeti ambicioznije ciljeve, mi ipak mislimo da je vrlo dobro i vrlo potrebno zaista doprinijeti e, tim e, emisijama jer e, se emisije smanjuju u odnosu na ono kakva je situacija sada za više od pola i mislimo da će to biti imati značajan učinak i na kvalitetu zraka. Nemam brojki na koji način se te emisije, kako će one utjecati na kvalitetu zraka, no ipak e, bit ćemo bliže nego što smo bili prije mogućnosti da zemlje članice e, zapravo do 2020. ispune svoje obveze vezano za kvalitetu zraka. Jer, kao što sam već rekla, budući da postoje ta potreba da se to ispoštuje, te granične vrijednosti, važni su rezultati, a ne način na koji se to postiže. Što to znači? To znači da emisije koje e, ispuštaju ta vozila se mora kompenzirati smanjenjem na drugim dijelovima. Imamo te e, projekte za pristup gradovima i druge mjere ekonomske prirode i tako dalje. Dakle, svaka mjera koju može zemlja članica osmisliti, a da se to postigne je u redu. Što se pak tiče ciljeva za 2030. To e, ima puno manju ulogu. Mi zapravo mislimo da do tada e, će učinak biti puno manji zbog promjene e, flote vozila. Znači to će imati puno manji učinak na smanjenje u, u smislu ovih ciljeva za granične vrijednosti za 2030. Hvala. A sada možemo nastaviti sa prvim pitanjem iz druge grupe. Radi se o postupcima zbog kršenja. Pitanje je kolegica Katrin Berder i odmah dajem komisiji riječ da odgovori. Hvala. Mi se slažemo sa stavom da postoji potreba da se e, prati e, provedba direktive o kvaliteti zraka od strane zemalja članica i među alatima koji su nam na raspolaganju u tom smislu su svakako postupci zbog kršenja. Prva skupina predmeta, kao što je već navedeno, obuhvaća situaciju i obuhvaća predmete još iz 2008. Znači, radi se o e, vrijednostima vezano za PM10, e, to su čestice manje od 10 mikrona i tu smo zaista poduzeli velike napore. 17 zemalja članica je prošlo kroz postupak procjene i kada gledamo kako bismo e, trebali postupati sa tim zemljama vezano za eventualna kršenja, vidjet ćemo da u postupku zbog kršenja, to dakle e, Austrija se na vrijeme, nije na vrijeme ispoštovala i nije e, završila na sudu, ali e, druge zemlje su zbog kršenja tih vrijednosti PM10 završile na sudu, znači protiv njih je postignut e, postupak. I e, presuda je samo potvrdila da je u prošlosti došlo do kršenja, a to znači da je teško bilo riješiti te neke strukturalne aspekte da se presuda iskoristi da bi se u budućnosti postiglo da ta zemlja poštuje svoje obveze. Zato smo odlučili E, da promijenimo strategiju, dakle ne samo kršenja, nego e, to da nema dovoljno mjera kojima bi se trebao riješiti problem pretjeranog ispuštanja PM10, pa smo onda pokrenuli nove postupke kršenja. Naravno, zato je potrebno više vremena jer to je veoma kompleksno pitanje. To je također nešto što je veoma e, velikih razmjera i Naravno, potrebno je puno osoblja, puno vremena kako bi se u stotinama, stotinama zona kod kojih je došlo do prekoračenja pragova razmotrila situacija. Imamo cijeli niz planova e, koje su nam zemlje članice podastrale da bi pokazale da nije došlo do prekoračenja. U mnogim, u, praktički u svim e, tim predmetima je komisija već e, Bugarsku prijavila sudu i situacija je tamo najteža. Najteža situacija u Europskoj uniji upravo u Bugarskoj. U svjetlu naših iskustava možemo reći da sud mora potvrditi ovaj novi pristup, to je od najveće važnosti i ako bude tako, onda će presuda e, biti vrijediti i u budućnosti i to će nam omogućiti da nastavimo postupati protiv drugih zemalja članica koje e, bi trebale na kraju završiti na sudu. Ali, kao što je e, naglasio zastupnik, djelovanje e, komisije nije ograničeno samo na PM10, jer nakon što su 2010. stupile na snagu granične vrijednosti NO2, i time smo se pozabavili na isti sveobuhvatan način i u svjetlu ozbiljne situacije u Velikoj Britaniji, prvo smo se pozabavili upravo njima. A također e, smo i druge zemlje članice također pratili. Imali smo te pilot projekte u, gdje smo istraživali e, situaciju u nekim zemljama članicama gdje smo prije utvrdili da došlo do prekoračenja. U 17 zemalja članica smo isto to utvrdili. Među njima dva slučaja su zatvorene zato što sada poštuju propise, ali u šest slučajeva smo e, odlučili pokrenuti postupak zbog kršenja i e, formalno su o tome obavještene te zemlje i u ovom momentu se procjenjuje e, situacija da se vidi hoće li se voditi sudski postupak. Gospodin Martin. Hvala, hvala na vašem e, odgovoru. Mislim da nijedan zastupnik u ovom parlamentu nije u jednom momentu dobio pitanje od svojih birača zašto Europska unija e, stalno donosi zakone koji se ne provode. I mislim da to zaista sve nas frustrira, da zakonski propisi koje su donesene 2008. mi još uvijek govorimo o poduzimanju mjera i da ćemo i na sud i bit će taj postupak zbog kršenja. To je naprosto presporo. Da ja e, sam vani i da pokušavam nešto ukrasti u dućanu, došlo bi mi osiguranje i izvelo bi me vani i predalo policiji. Mislim da zemlje članice uspijevaju e, nekažnjeno ne poštivati te propise, i e, tek za godinu dvije će dobiti pismo i onda još nekoliko godina prođe prije nego što se mora nešto učiniti. Mene bi stvarno zanimalo da čujem, čujem ovo što ste vi rekli e, da nema dovoljno ljudi, nemate dovoljno osoblja, ali ako ste vi policajac, ako je tu komisija, dakle policajac, i imamo zakonske propise koji su usvojeni na osnovu odluke parlamenta, možda biste trebali imati instrumente koji će vam omogućiti da obavite svoj posao, a ne da to umjesto vas rade zemlje članice. Vi e, gurate zemlje da poštuju propise, ali e, red i mir ne funkcioniraju tako. Vi morate biti malo tvrđi jer ovdje se radi o kvaliteti zraka, radi se o direktno o životima ljudi. Tu nema izbora, morate disati zrak. I sporost te mašinerije zaista nas frustrira. I e, moje pitanje vama je, možete li vi zamisliti ikakav način na koji bi komisija mogla malo brže djelovati? Znamo da imamo e, nek, dakle vezano za kvalitetu života i svi će to prihvatiti, to će proći kroz parlament i tako dalje. I onda će deset godina to plahutati naokolo i e, čekat ćemo da prođe postupak e, provedbe. To je zaista frustrirajuće za nas. Mi e, kao zastupnici u parlamentu se sastajemo sa biračima i oni stalno postavljaju jedno te isto pitanje. Zašto ne prisilite e, zemlje, odnosno zašto se ne može natjerati ljude da provode te zakone koje ste vi donijeli? Hvala. Da, e, svi mogu shvatiti frustraciju. Mislim da je to proces e, koji trebamo e, na jedan suštinski način riješiti. Mi ovdje imamo 17 zemalja članica, imamo stotine zona kod kojih je došlo do prekoračenja, stotine planove koje dobivamo, koje moramo procijeniti. I mi to moramo napraviti na način koji će e, imati nekakvu šansu na sudu. Znači, mi E, moramo e, to sve dobro provjeriti e, kako bi to imalo nekakvu šansu na sudu. Znači moramo ulagati sve te resurse, sve te napore jer mi želimo da na kraju mi dobijemo parnicu na sudu. To znači da ima puno pravnih stvari, puno tehničkih stvari koje moramo mi napraviti da bismo argumentirali naše, odnosno da bi imali argumente. To traje i naravno e, imamo neke postupke koji, koje mi ne možemo promijeniti, to je e, nešto što već godinama se primjenjuje, pokazalo se da je pozitivno, ali svakako postoji među nekim ljudima u javnosti, ja to mogu shvatiti, postoji ta frustracija, ali upravo iz tog razloga mi ne zaustavljamo samo na postupku kršenja. Za nas e, je sve važnija komponenta politike to da kada vidimo da zemlja članica da je e, već prekršila te e, mjere, odnosno te vrijednosti granične, onda prvo razgovaramo s njima, možda s predstavnicima regije ili grada što se može učiniti. Znači mi imamo cijeli taj paralelni e, postupak gdje pokušavamo postići da e, se ta prekoračenja te te godine e, isprave, da se do određenog roka isprave kako ne bismo morali ići na sud. Znači ono što je najvažnije je da ne dođe do kršenja, to odnosno se kršenjima stane na kraj, tako da ljudi budu sigurni da je zrak koji dišu čist, a s druge strane možemo e, također e, prekinuti ovaj veoma dugotrajan sudski postupak. Mi već godinama postupamo na taj način, mi ćemo tako i nastaviti. I već sam rekao da, rekla da neke zemlje su već e, ispoštovale svoje obveze i e, mi smo dosta uvjereni da će neke druge zemlje koje su obuhvaćene tim postupkom zbog kršenja e, također to učiniti. Dakle, mi tim paralelnim postupanjem ubrzavamo cijeli proces. Hvala. Puno vam hvala. A sada pitanje broj pet. izloženost česticama i ozonu. Pitanje gospodina Federle, ali s nama je tu gospođa Bijede. Hvala. Vezano uz PM10, kao što sam rekla, postoji niz država članica koje imaju prekoračenja, ali neke su ih i smanjile. Još moram reći sljedeće, u većini zemalja članica problem je vezan uz dnevne vrijednosti, a već su e, uskladile vezano na godišnju razinu. Dakle, Očito je da rezultati ne zadovoljavaju, ali možemo biti zadovoljni da barem ispunjavaju kriterije glede godišnjih graničnih vrijednosti. Problem u nekim zemljama članicama jest ozbiljan, to neću poricati, no u drugim zemljama članicama neusklađenost može biti riješena pravim mjerama na lokalnoj i nacionalnoj razini. U većini zemalja članica je usklađenost nešto što se može i treba postići najkasnije do 2020. godine. Komisija, kao što sam već rekla, već pokreće postupke pred sudom. Tu je recimo Bugarska smatramo da izloženost stanovništva i neusklađenost e, predstavlja preveliki odmak, no postoji sličan problem i u drugih 15 zemalja članica. Od e, njih smo dobili obrazloženja ili dodatna pisma, te smo im poslali službeno upozorenje. Neke zemlje članice su u međuvremenu iznašle određene mjere na temelju kojih smo mi zaključili da više nema prekoračenja. Postavljeno je pitanje vezano uz ozon. Postoje okolišni ciljevi postavljeni u direktivi vezani uz izvršivost. Dakle, što se tiče PM10 imamo bezuvjetnu obavezu vezanu uz rezultat koji mora biti postignut, ali imamo i vrijednost postavljenu kao cilj kada je to moguće. To je nešto što zemljama članicama koji se to tiče daje mogućnost fleksibilnosti. Naravno mi govorimo i o ozonu koji prolazi kroz dugoročne promjene. Ja zagovaram e, brzo donošenje i provedbu nove direktive kako bismo riješili pitanje prekoračenja i kako bismo pitanja riješili i u zemljama članicama u kojima imamo prekursore ozonu. Važno je i zbog toga imati jedan dosljedni, sveobuhvatni koncept. Na temelju njega će zemlje članice moći biti sigurne da će moći smanjiti emisije i tako postići granične vrijednosti kakvoće zraka. Na taj način neće moći, neće trebati biti zabrinute oko prekograničnih aspekata onečišćenja zraka. Hvala. Hvala vama. Gospođa Perder. Da, Slično kao i ranije, postavlja se pitanje koliko brzo možemo ostvariti suradnju. Imamo i neke regionalne poteškoće. Kada smo radili na nacionalnim gornjim granicama i e, pri propisima vezanima uz to trebalo je objediniti sve sektore. Isto tako, postavlja se pitanje prekograničnog e, zraka. Čini se da to treba biti lakše riješiti i popraviti. No 20 zemalja članica krši propise, a ima nas 28. Što će onda onih 8 koje poštuju propise reći, ako svi drugi ništa ne čine i ako naglasak stavljamo samo na jednu u kojoj je stanje zaista jako loše, onda šaljemo sljedeći signal. Upitno je koliko je to važno komisiji, a jednako tako postavlja se pitanje koliko brzo ćemo u praksi provesti propise koje donosimo. Ponovno ponavljam, ja sam frustrirana jer previše ljudi onečišćuje okoliš i za to su nekažnjeni. Mi nemamo ni jedan alat putem kojeg bismo to učinkovito i brzo riješili i time zaštitili ljudsko zdravlje. Zamislite da nam iz slavina teče otrovana voda. To bismo puno brže riješili, a ovako zrak je nevidljiv, oko nas je i nekako ne primjećujemo da postoji problem. Hvala vam na svim odgovorima. Znam da ovo nije lako riješi problem, no ako rješavamo razne druge probleme, onda je i pitanje nepoštivanja propisa nešto što treba riješiti jer to javnost vidi i zbog toga se brine. Komisija. Dobro, 16 zemalja ne e, poštuje propise, ne 20. I ne govorimo o cijelim zemljama članicama. Postoje samo neka žarišta u kojima su naravno ugroženi ljudi koji žive, no ne radi se o pokrivenosti cijelog teritorija svake zemlje članice. Što se tiče rješavanja problema, da, mi postupno po fazama rješavamo problem nepoštivanja propisa. Smatramo da treba krenuti od tamo gdje je problem najizraženiji i jednako tako uzeti u obzir broj stanovništva koji je ugrožen. Želim ovdje još jednom istaknuti to da se bavimo svim predmetima vezanim uz prekoračenja, no što se tiče postavljanja prioriteta ipak postoje neki kriteriji Smatramo da treba prvo riješiti najizraženije probleme, a zatim će uslijediti ostali. To ne znači da e, ignoriramo e, prekoračenja, već samo sve razmatramo na sveobuhvatan način. Hvala. Sada krećemo na šesto pitanje. Zdravstvena pitanja o kojima je pitanje postavio gospodin Nikola Padečini. Komisija, izvolite. Postoji nekoliko dijelova ovog pitanja. Krenut ću od kvalitete zraka. Znam da ću se ponavljati, da ću neke stvari ponovno reći, ali to činim zato da bih bila jasna. Procijenili smo podatke o kakvoći zraka koje nam zemlje članice šalju svake godine. Imamo, na primjer, podatke od 2014. koje su nam zemlje trebale poslati do rujna ove godine, a zatim mi krećemo sa potvrđivanjem i provedbom. Na području kakvoće zraka imamo postupak protiv Italije, vezan je uz PM10, frakciju lebdećih čestica, što smanjuje kakvoću zraka. Pročitat ću vam na talijanskom. Zona di Liza Maneto, Napoli e Caserta. Dakle, djelomično su pokrivena područja e, o kojima se radi u postupku radi prekoričenja. Dakle, komisija izvješćuje i o tome da zemlje članice moraju rješavati prekoračenja i um, standarde kvalitete vezane uz okoliš. Komisija se bavi time na koji način zemlje članice to čine, a čini se da Italija ima teškoća sa e, kemijskim onečišćivačima u sekundarnim akcijskim planovima za riječne slivove. Ove godine, krajem godine će morati usvojiti akcijski plan, to nam je brzo, a zatim će komisija u ožujku 2016. godine provesti procjenu. Komisija podsjeća da je mm, Europski sud već mm, kaznio Italiju u svojoj odluci vezanoj uz zbrinjavanje otpada u kampanji. A isto tako što se tiče određenih postrojenja i odlaganja otpada na smetlištima. Kao što znate, postoji europsko pravo na temelju kojeg vlasti moraju na sve moguće načine riješiti pitanje industrijskog otpada, a ako dođe do kršenja propisa vezanih uz e, zaštitu vode, zraka ili tla, vlasti mogu nametnuti izdavanje dozvola po kriterijima čak i strožim od onih koje imamo vezane uz e, najbolje raspoložive tehnike. Jednako tako na temelju tih e, dozvola vlasti mogu od operatera tražiti da se ispunjavaju sve mjere kako bi se ciljevi postigli. Nemamo nikakve konkretne podatke vezane uz postrojenja koja pripadaju pod e, direktivu vezanu uz industrijski otpad. Postoji još e, jedan dio regije Italije koji imate teškoće a u studiji Sentieri imamo još neke podatke. Želim vam dati na znanje da smo protiv Italije pokrenuli postupak e, i vezan uz industrijske emisije. A postoji i još jedan dodatni postupak na razini komisije. Dakle, komisija sa svoje razine čini sve što može kako bi riješila sva ta različita pitanja u kojima je uvijek riječ o kršenju europskih propisa o zaštiti okoliša. Hvala. Pjer Nikola Pedicini. Hvala. Slušao sam odgovore. I odgovori su me podsjetili na nešto. Ovdje govorimo o dvije potpuno različitim stvarima. To nije vezano uz Taranto. Mi bismo željeli da postoji stroži pristup kršenju propisa. Trebali bismo zauzeti čvršći stav. Što se tiče onoga što je nužno, mislim da bi komisija izravno trebala nešto činiti ako na razini zemalja članica i na lokalnoj razini neke stvari nisu riješene. To se posebno tiče područja sa visokom razinom korupcije. U takvim slučajevima također moramo iskoristiti cijeli arsenal raspoloživih alata. Ne možemo prepustiti da se na lokalnoj i regionalnoj razini rješavaju kršenja ove vrste. To uvijek treba rješavati komisija. Mislim da bi komisija trebala biti vrlo um, reaktivna kada su ovakve stvari u pitanju. Moramo biti oprezni i pomno pratiti što se događa. Nije to nešto što možemo riješiti tijekom 2015. ili dožujka 2016. godine. To će zahtijevati mnogo više vremena, a isto tako i mnogo više truda. Ono što smo do sada činili jednostavno neće biti dostatno. Želi li sada komisija nešto reći? Ne. U redu. Sada bismo mogli krenuti na sljedeću točku, revizija trenutnih odredaba, gospođa Berder i pitanje broj 7. Dajem riječ komisiji da odgovori. Hvala. Mislim da je sada važ, e, jasno da okolni zrak i direktiva predstavljaju prioritet ako želimo i u budućnosti osigurati koncentracije ispod razine za koju se zalaže Svjetska zdravstvena organizacija. 2013. godine Europska komisija je revidirala politike i propise Europske unije vezane uz kakvoću zraka i donesen je zaključak da u ovom trenutku nećemo ulaziti u reviziju trenutno važeće direktive. Granične vrijednosti na razini EU-a jesu usklađene sa svjetskom zdravstvenom organizacijom, recimo vezano uz dušikov dioksid, no postoje i neke razlike između smjernica svjetske zdravstvene organizacije i EU vrijednosti. To je slučaj kod čestica, frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2.5. Što se tiče PM10, 16 zemalja članica prijavljuje da imaju prekoračenja, čak i kada je riječ sa manje strogim um, graničnim razinama na razini EU-a. Mislim da bismo morali učiniti nešto kako bismo osigurali da da činimo sve sukladno pravilima koje smo se sami nametnuli. Zatim imamo pravila koja stupaju na snagu od siječnja e, ove godine i tek kada prikupimo podatke moći ćemo vidjeti kako stojimo sa usklađenosti. Imamo i komisijin program za čisti zrak koji smo pokrenuli 2013. godine. On naglasak stavlja na usklađenost sa e, standardima kakvoće zraka koji moraju biti postignuti najkasnije do 2020. godine, a revidirana Um, direktiva o nacionalnim gornjim granicama također se mora poštivati. O tome smo već ranije govorili. Smanjenje emisija će na taj način doprinijeti ostvarenju ciljeva na razini Europske unije. Nastavljamo sa primjenom direktive o kakvoći zraka, a ostalo revidiramo. Imamo sve više i više rezultata istraživanja e, vezanih uz dušikov dioksid i PM2.5. Sada je već i Svjetska zdravstvena organizacija krenula sa revizijom i reevaluacijom. Mi ćemo njihovu reviziju koristiti kada bude raspoloživa, a to će biti za nekoliko godina. Kao što sam rekla, u ovom trenutku moramo kao prvo e, postići to da sve zemlje članice poštuju pravila, tek tada možemo e, krenuti sa daljim koracima u smjeru poštivanja pravila Svjetske zdravstvene organizacije. To nam jest dugoročni cilj i to ovdje ističem. I Yes, we are dividing the work a bit. <laughs> okay, um, thank you, Sada ću ja preuzeti. Hvala što ste mi dali riječ i hvala što ste odgovorili u ime komisije. Ja shvaćam u kakvom je teškom položaju komisija. Iz znanstvenih razloga znamo da su nam potrebni stroži kriteriji, a s druge strane suočeni sa stvarnošću na terenu i sa zemljama članicama koje ne poštuju niti trenutno važeće propise, a kamoli buduće još teže, moramo to razumjeti. Čini se da je čudno da sada zemlje članice kao da nagrađujemo za to što ne poštuju trenutno važeće po propise. Na taj način ograničavamo vlastitu sposobnost za postavljanje kriterija viših od onih iz smjernica e, SZO-a. Pitanje komisiji je sljedeće. Jedna stvar su zakoni i propisi. Ja znam da u političkom smislu nije baš izvedivo predložiti u ovom trenutku još strože kriterije za kvalitetu zraka. Kroz komuniciranje sa zemljama članicama vjerujem da komisija stalno ističe smjernice SZO-a i da želi obavijestiti zemlje članice da se ne bi trebale samo uskladiti sa pravilima koja važe na razini EU-a, već bi u idealnom slučaju trebali poštivati i pravila Svjetske zdravstvene organizacije. To je nešto što komisija stalno ponavlja i iznova tu poruku upućuje zemljama članicama. Hvala. Hvala vama. Apsolutno se slažem. Kada sam ranije govorila o komuniciranju sa zemljama članicama, pritom sam mislila da se ne bavimo samo postupcima zbog kršenja propisa, već se bavimo i drugim temama. Razgovaramo s njima, razgovaramo s predstavnicima gradova, lokalne i regionalne samouprave i jasno je da smo im svima javili da u budućnosti želimo nadići ono što je zacrtano smjernicama SZO-a. To je jasan cilj koji smo si zacrtali programom, a i programom za e, čisti zrak te revidiranom direktivom o nacionalnim graničnim emisijama. To se tiče različitih onečišćivača zraka, a Svime time želimo smanjiti nepovoljni utjecaj na ljudsko zdravlje za 52%. Na taj način bismo se približili i smjernicama SZO-a. Jednom kada sve to krene s uspješnom provedbom, kada se revidira smjernice SZO-a glede samog sadržaja, ali i onečišćivača, onda ćemo proći kroz sve to i donijeti svoju odluku o tome je li i kada bi bilo potrebno da i mi revidiramo granične vrijednosti za kakvoću zraka s naše strane. Pogledamo li izvješće o kvaliteti zraka u Europskoj uniji, koje je nedavno objavljeno, moći ćemo vidjeti da slične stvari i tamo pišu. Tamo možete naći i statističke podatke, a i izričaj u kojemu je evidentno da stremimo za time da postignemo smjernice SZO-a. Hvala. Hvala lijepa. A sada ću zapitati komisiju da li je moguće odgovoriti na posljednja dva pitanja e, koje Eh, mm, eh, osoba koja postavili pitanje nije ovdje jer je na drugom sastanku u parlamentu pitanje eh, kršenje granica za emisije NO2 emisije iz automobila na dizelski pogon. Hvala lijepa. Što se tiče pitanja 3, nakon što smo proučili stanje u svim državama članicama koje su izvještavale o prekoračenjima granica za NO2, dakle gledali smo izloženost ovim onečišćivačima, informacije koje su dale države članice e, su sada, se sada analiziraju u e, sljedećem razdoblju imamo drugi val e, postupaka protiv drugih država članica ako to bude potrebno. Mm, e, E, to će ovisiti o e, ozbiljnosti situacije. Ako vidimo da nacionalne mjere e, nisu poduzete. To je bilo pitanje broj 3. Pitanje broj 7. Oprostite, pitanje broj 8. Dakle, e, NO2, ograničenja za NO2 i smanjenja emisija iz dizelskih automobila. E, komisija je djelovala odlučno kako bi povratila kredibilnost e, e, sustava i povratila povjerenje potrošača, kako bi spriječila daljnju štetu za građane i okoliš testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, vožnje treba biti učvršćeno. Od 2020. ćemo imati e, godišnji pregled e, instrumenta za mjerenje emisija. Pa se nadamo da će se emisije i dalje smanjivati što se tiče ovog pitanja. E, emisije u stvarnim uvjetima vožnje. To je samo jedna strana medelja. Moramo osnažiti homologaciju, nadzor tržišta i testiranje. Komisija radi na prijedlozima e, e, za zakonodavstvo o homologaciji. Ono mora biti robustnije. Moramo imati i instrumente kako bi tijela mora, mogla poduzimati mjere u slučajevima nepoštivanja. Moramo objasniti i e, mjere e, zaštite i suradnju e, između tijela za provedbu zakona. Države članice će morati nadzirati tržište i e, nadzirati vozila je kad uđu na tržište. I na kraju vrlo važno, mora, komisija mora imati veće e, ovlasti za intervenciju. E, te mjere će biti uključene u nacrtu prijedloga za, za reviziju okvira za homologaciju. U međuvremenu e, pažljivo pratimo sve prijedloge. E, potencijalna potreba e, osnivanja sustava za nadzor. Istražit ćemo sve opcije koje će biti predložene kao i troškove tih opcija kako bi imali bolje informiranu diskusiju o svemu. Hvala lijepa. Ne znam imamo li još pitanja od kolega. Izgleda da to nije slučaj. E, zahvaljujemo komisiji i sada možemo zaključiti naš sastanak. A sljedeći će se sastanak održati 14. E, e, zajednički sastanak sa Agrijem. Hvala vam lijepa i doviđenja.